Hvala lijepa, budući da se radi o prvom ECR-ovom um, sastanku ove godine. E, želim e, vam, e, dakle prvom ITRE sastanku, ja vam želim puno uspjeha u nove godini. Vjerujem da je ovo godina puna izazova i da će naš odbor imati puno posla. Nadam se da ćemo biti uspješni. Imamo web streaming ovog sastanka na 22 e, jezika. Svi su emailom dobili dnevni red 4. siječnja i moramo odobriti i usvojiti još i naše zapisnike iz prosinca, pa ako se slažete možemo to učiniti. Pa idemo na glasanje o um, uredbi 347, a radi se o uh, projektima od zajedničkog interesa, dakle popisu projekata od zajedničkog interesa. Ako nema primjedbi, možemo uh, usvojiti uh, prigovor na tu, na tu listu, na taj popis. Dakle, e, ITRE je tražio da se odbije e, delegirani akt i zahtjev je podnijelo više od osam članova iz e, nekoliko klubova. A podsjećam vam da ako glasujete sa da, onda glasate za odbijanje ovog popisa, a ne za taj popis. Dakle, Značenje je ovdje obrnuto. Ako ne podržavate ovakav popis, onda možete e, glasati za rezoluciju sa da. Prvo ćemo testirati glasanje. Otvaram glasanje. Ovo je moje prvi sastanak sa glasanjem. Jesu li svi glasali elektronički? Zatvaramo. U redu je. Brojno stanje. U redu. Pa ako ste spremni, pozivam da sad glasate za ili protiv ove rezolucije e, o prigovoru na delegirani akt. Otvaram glasanje. Svi su glasali? Hvala. Zatvaram. Evo rezultata. Možemo li ga pokazati na ekranu, molim vas. 73 glasa ukupno i popis se nastavlja i ide dalje. Zamolit ću kolege koji su došli samo radi glasanja i da ću im da napuste mm, dvoranu i da ću im mm, dvije minute pa ćemo tada nastaviti s našom raspravom. Okay, colleagues, uh, uh, Počnimo, poštovane kolege. Prije ručka imamo dvije važne rasprave. Šesta točka je razmjena mišljenja bez dokumenta o sveobuhvatnom europskom pristupu e, spremanju ili pohrani energije, a to je ključno za energetsku tranziciju i pogotovo um, u smislu sve većeg udjela obnovljivih izvora. I izvjestiteljica će predstaviti svoje prioritete za nacrt mišljenja, a imamo izvjestitelje u sjeni i druge zainteresirane članove. I gospođi Klaudiji Gamon ću odmah dati riječ. Za ovo molit ću kolege da pozorno slušaju. Hvala lijepa, poštovane kolege imamo zajednički cilj, a to je omogućivanje e, carbon neutral e, Evropske unije, dakle e, vjerujemo da će doći do velikog povećanja zahtjeva, odnosno potražnje za energijom i energetska tranzicija ukazuje na sve veće potrebe za e, udjelom, za većim udjelom e, obnovljivih izvora, e, u što bi se svi trebali uključiti, pogotovo u smislu sigurnosti opskrbe električnom energijom. I ključni elementi su ta neutralnost, zatim tranzicija i energetska sigurnost, a naša tema je pohrana energije. Dekarbonizacijski ciljevi su važni gotovo kao i sama dekarbonizirana proizvodnja električne energije i pametne mreže. Potencijal različitih tehnologija koje imamo trebao bi značiti da trebamo gledati ne samo na učinkovitost nego i na ugljični otisak i bolje je imati neutralan pristup tehnologijama e, i e, onda vidjeti e, kako ćemo u budućnosti usvojiti ovaj pristup i iskoristiti naš puni potencijal. Ja sam Austrijanka pa ću krenuti od mreža, mreže e, sada e, pokrivaju 97% potreba Europske unije za e, pohranom ili spremanjem energije. Potencijal koji imamo trebalo bi iskoristiti za određivanje prioriteta. Možete razmotriti ove projekte i možemo vidjeti na koji način e, ovakva pohrana može biti u interesu javnosti. Neki istraživači kažu da bismo trebali e, poboljšati e, postojeće elektrane i isključivati male neučinkovite. I isto tako zeleni vodik iz E, obnovljive energije je od velike važnosti. U e, tom smislu treba ćemo govoriti i o usklađenom pristupu Europske unije e, i minimalnim standardima, te još uvijek nemamo pravu učinkovitost. Naravno da će i baterije igrati ključnu ulogu a njihova proizvodnja se uglavnom e, dakle odvija izvan Europske unije e, i parlament će morati e, nešto reći i o tim o recikliranju i recikliranju Eh, akumulatora, odnosno eh, baterija i akcijski plan za to eh, trebamo i nadamo se i da će u sklopu zelenog plana komisija izdati neku komunikaciju akumulatorima. E, uz naravno e, pametna punjenja baterija i akumulatora za pohranu energije i e, naravno tu je i tu su i baterije koje se mogu puniti zatim i toplinska i energija u gusto naseljenim područjima i pohrana toplinske energije i e, toplinske pumpe e, za e, manje naseljena područja i korištenje rezidualne toplinske energije iz kućanstava, iz, na primjer, postaja podzemne željeznice i slično treba zapravo razmišljati u kontekstu uloge potrošača u cijeloj toj stvari E, i e, elektronička e, vozila, pametne mreže, baterije s punjenjem i sve ostalo tome može doprinijeti. I još je jedna tema koju ću spomenuti, a radi se o nekim regulatornim preprekama koje imamo, recimo dvostruke naplate, dvostruko oporezivanje za spremišta i spremanje energije e, i imamo uredbu 10e e koju treba revidirati budući da e, ciljevi održivosti nisu uključeni u projekte od zajedničkog interesa. PCI projekti također trebaju biti razmotreni jer i kod njih ima mogućnosti za poboljšanja tema istraživanja i inovacija važna je i e, unutar e, Horizona Europe, odnosno Horizon 2020, nije e, bilo dovoljno zastupljenosti. Toliko sam željela reći o ovoj temi i sve će to biti sadržano u nacrtu izvješća. I želim eh, reći da ćemo sve ovo uzeti u obzir kod pisanja izvješća, a onda ćemo eh, s vama još raspraviti ovu temu. Jako smo zadovoljni što parlament eh, o tome razgovara. Hvala lijepa, gospođo Gamon. I želimo vam puno uspjeha u izradi nacrta izvješća, budući da je to iznimno važna tema, a sad e, prelazim na e, izvjestitelje u e, sjeni iz klubova i molim ih da se drže vremena od dvije minute za EPP Marija Spiraki. Za mene je obuhvat ovog izvješća još uvijek nejasan Mislim da nismo dobili e, adekvatnu informaciju o tome od izvjestiteljice. Ovo je široka tema i treba definirati koji je cilj i svrha ovog izvješća. Morat ćemo se po meni e, fokusirati na regulatorne i pravne izazove i inače isplativost ovih projekata e, i vjerujemo da će E, ovaj miks e, proizvodnje energije e, zapravo biti u porastu i pohrana energije je ključna komponenta za fleksibilnost i podršku obnovljivosti čitavog energetskog sustava i naravno da će to pomoći da se dopuni ponuda i e, to može e, doprinijeti dekarbonizaciji e, drugih gospodarskih sektora i to u transportu i u industriji. Nisam jako sigurna da recimo imamo veliku količinu energije iz baterija a vodik se može na dulje vrijeme e, pohranjivati u većim količinama i u transportnom sektoru e, to može e, se nadopunjivati s baterijama, odnosno akumulatorima i mislim da će i plin i to dekarbonizirani trebati biti dio E, sustava i sigurnost, e, dostupnost i pristup moraju biti dio čitavog plana. Uz dobro upravljanje ponudom i potražnjom, a revidirana direktiva o električnoj energiji omogućuju, omogućuje još opcija za pohranu i za coupling te ćemo morati i to razmotriti. Ima puno toga o čemu treba raspraviti. Uz to trebali tražiti od komisije novu uh, uredbu ili ćemo uh, po sadašnjoj uh, uredbi 10e ostati na tome da prostori, odnosno skladišta, e, nisu e, pogodna za bespovratna sredstva i e, trebamo apelirati da države članice i komisija uspostave adekvatna pravila i da se postavi obvezujući cilje E, Evropske unije koji će biti dio e, čitavog e, projekta. Ovo je reakcija na moje prvo čitanje ovog prijedloga. Hvala gospođi Spiraki. U ime SID-a gospodin Nils Fuglsang. Hvala lijepa. Dobro je što smo započeli s ovom vrlo važnom raspravom. Posljednjih godina vidjeli smo sjajan napredak u pogledu obnovljivih izvora e, energije. Cijene solarnih panela drastično su se smanjile. I bitno je osnažiti sektor obnovljivih izvora energije kako bismo se borili protiv klimatskih promjena. Međutim, e, glavni izazov je e, tema ovog izvješća kako skladištiti obnovljivu energiju. Ne možemo živjeti u svijetu u kojem imamo nisku sigurnost e, opskrbe energijom. Što ako vam žarulje ne budu radile, ako ne budete imali osnovne uvjete, to nitko neće prihvatiti. Znači, pitanje je kako pohraniti e, obnovljivu energiju. Mislim da postoje e, nekoliko načina kako bismo to skladištili. Znači, postoje baterije Vidimo e, velik porast potražnje u posljednjih nekoliko godina i to e, treba razmotriti e, kako da se još poveća. Imamo elektrokemijsku pohranu kada se koriste obnovljivi izvori energije i pohranjuju se u obliku vodika i to treba dodatno istražiti. Postoji pohrana toplinske energije E, kada se nešto grije, primjerice e, voda za komunalno grijanje, a nakriju i e, mehanička pohrana, <clears throat> znači nekakvim mehaničkim djelovanjem stvara se energija koja se može pohraniti. Mislim da sve te četiri stavke trebamo mm, razmotriti i iskoristiti priliku da osmislimo strategiju kako ćemo EU fondove usmjeriti u ta istraživanja. E, spomenula se e, uredba, e, slažem se s tim dijelom. Slažem se i s time da se ta tehnologija treba još više istražiti, da treba dodatan novac uložiti u to. Veselim se suradnje na ovoj vrlo važnoj temi. Hvala vam. U ime zelenih, Vile Ninisto. Hvala izvjestiteljici na mm, sjajnoj e, prezentaciji. E, pitanje skladištenja treba smatrati e, ključnim dijelom energetskog sustava i treba razmotriti kako ga iskoristiti u tranzitne, u prijenosne svrhe. Bitno je da imamo holistički i pametni pristup e, ne samo pojedinačnim tehnologijama, već i cijelom sustavu, da on bude što troškovno učinkovitiji, a, e, posebno na pojedinačne tehnologije. Kada govorimo o sustavu e, obnovljivih izvora energije, trebamo razmišljati o tome koliko je to pogodno za klimatske promjene. Što se tiče pohrane e, energije za grijanje i hlađenje, e, treba to razmotriti zajedno sa elektrifikacijom, komunalnim e, grijanjem i danjim tehnologijama za potpunu dekarbonizaciju. Mi imamo u Helsinkiju podzemna skladišta toplinske energije imamo rješenja za e, saniranje industrijskog otpada koji se također e, koriste kao sredstva za pohranu energije i to trebamo također razmotriti i u pogledu e, komunalnog grijanja. Također postoje ideje o fleksibilnom korištenju energije vjetra, za to nam može poslužiti kao primjer Danska. E, treba uzeti u obzir e, načelo e, učinkovitosti na prvom mjestu. Učinkovitost pojedinih tehnologija varira od 340%. Pohrana u obliku vodika je učinkovitija od termalne energije i treba vidjeti kakvi sve oblici postoje. Mislim da je to za nas dobra suradnja i mislim i radujem se nastavku Hvala gospodinu ministru. U ime kluba ID e, Silvija Limer. Pokušat ću biti kratka i držati se dvije minute. U načelu smatram da je vrlo važno i pozdravljam da vodimo ovu raspravu na fundamentalan način. Naime, to je tema koja je do sada išla po tepih, koja se nije posvećivala tako velika pažnja. Dakle, skladištenje energije je vrlo važno i danas kada upalite struju, onda tu struju treba odmah puštati u mrežu, dakle to nema veze sa fleksibilnošću, već se to radi o sigurnosti opskrbe. Dakle, mi moramo osigurati u svakome trenutku sigurnost opskrbe, ali u slučaju obnovljivih izvora to nije moguće. Osim toga, možda će neke zastupnike iznenaditi da je struju uvijek potrebno pretvarati i u neke druge oblike energije i tu je vrlo velik gubitak. Osim toga, nadamo se da će političari prepoznati da govorimo o tehnologijama koje još nisu dovoljno razvijene za tržište, jer kada bi one bile dovoljno razvijene za tržište, već bi odavno bile tamo. Osim toga, doista je smiješno kada čujete ideje o primjerice centralnom grijanju u Helsinkiju ili e, kada se radi o toplinskim pumpama. To je dobro kada ste u Austriji, ali to je u Njemačkoj neizvedivo. Stoga ja pozdravljam ovu raspravu i nadam se da ćemo ovim putem e, prepoznati one koji se zalažu za e, klimatsku neutralnost. Dakle, prvo moramo e, riješiti ovo pitanje skladištenja energije, tek onda se možemo zabaviti sa e, neutralnošću. Dakle, sada pokušavamo možda napraviti e, preduhitriti nešto. Dakle, prvo je potrebno da riješimo ovo temeljno pitanje. Hvala. U ime ECR-a gospodin Krasnodebski. Hvala gospođi izvjestiteljici. Smatram da je riječ o pravovremenom izvješću. Znamo da je ostvarenje ciljeva koje je postavila Europska unija u obliku u zaštiti e, klimatskih promjena odnosi se donekle i na pohranu energije. Mislim da je ovo dobar dokument i da je adekvatno usmjeren na temu i da se bavi nekim važnim temama. E, trebali bismo razmotriti pitanje baterija i drugih tehnologija. Podsjetit ću vas da je e, prošle godine revizorski sud odlučio da će EU Europska unija ući u tržište proizvodnje baterije kao sekundarni potez. Sad se bavimo liti-ionskim baterijama, ali teško se natjecati u, tu, u tom području. Troškovi proizvodnje su um, veliki za sirovine, za um, um, tržišno natjecanje. Trebali bismo se baviti i razmišljati o pojedinačnim tehnologijama e, koje će ostvariti e, tehnološki napredak za budućnost. Spomenuli smo i vodik i druge e, kemijske spojeve. Mislim da u budućnosti e, i Europa može očekivati određene inovacije. Što se tiče e, prepreka na europskoj razini, znate li da paket za čistu energiju pokriva niz pitanja, no postoje različite prepreke koje bi olakšale širenje e, inicijativa na razini Europske unije. Trebamo također imati na umu i sigurnost opskrbe, a što se tiče baterije, znamo da e, Kina e, ima u vlasništvu 50% svih resursa litija i bakra treba razmotriti i nacionalne mreže za e, razvoj e, mehanizama za pohranu energije, a treba razmotriti i e, što bi se trebalo promijeniti u nacionalnim pravilima nakon 2022. I posljednji je izvjestitelj u sjeni iz Goja, gospodin Georgios Georgiju. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem, na, zahvaljujem izvjestiteljici na najavi svoje spremnosti da se pozabavi ovim vrlo ozbiljnim problemom jer mislim da bi se to moglo odnositi na neke ciljeve, odnosno mogla bi pomoći realizirati neke ciljeve koje želimo postići u području zaštite klime. No, nažalost, za sada ne možemo mm, u potpunosti izbjeći velike prirodne katastrofe poput poplava, požara i tako dalje i doista je potrebno da razvijemo energetski sustav koji emitira manje CO2 a to znači da moramo e, veću pažnju usmjeriti na obnovljive izvore energije. Dakle, potrebne su nam mjere, a ne lijepe riječi. Energija je javno dobro i cilj bi trebao biti da energiju skladištimo na način da poboljšamo sigurnost opskrbe i da učinkovito suzbijamo energetsko siromaštvo. Potrebno je da osiguramo svim građanima pristup novim energijama kada se radi o skladištenju energije jer smatram da i Europska unija mora državama članicama dati upute, dati smjernice kada je riječ o izgradnji novih kapaciteta. I na koncu ja bih se još osvrnuo na zemni plin. To je jedno gorivo, e, odnosno to je e, e, gorivo koje će poslužiti u ovim vremenima tranzicije i to je svakako smjer u kojem ćemo i mi pisati svoje amandmane i u svakom slučaju ćemo sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u sjeni konstruktivno surađivati kako bi na kraju iznjedrali što bolje izvješće. Hvala. Imamo četiri javljanja za riječ. Molim vas da budu jednominutna. Imamo tri minute za predstavnika komisije. A i na kraju e, zaključke e, izvjestiteljice Gamon. Počinje gospodin Pekarinen. Hvala. Dva pitanja. E, baterije i CCS. Uvelike ovisimo o Kini za proizvodnju e, baterije, a e, ovisimo i o Kongu u proizvodnji sirovina, a ovisimo i o Kini u tom pogledu. Kina proizvodi više od 60% bakra koji je vrlo važna sirovina potrebno je e, osmisliti akcijski plan e, koji bi e, se usmjerio na ova pitanja i osmislio nove aktivnosti i nadam se da će komisija biti puno aktivnija u tom području nego ranije. Prije dvije godine smo mislili da će ECS biti odgovor na mnoge probleme, međutim to se nije dogodilo. Cijena po toni emisije CO2 e, odnosi 20 e, eura po toni. Mislim da ćemo u sljedećih nekoliko godina moći izgraditi e, tehnologije CCS-a i u tom smislu je iznimno važno da osmislimo program u sklopu programa Horizont kako bi se osigurala sredstva za taj program kako bismo um, mogli dugoročno uh, provoditi mjere za dekarbonizaciju. Mislim da će u sljedećih 20 i 30 godina biti iznimno važno razvijati takve tehnologije. Mislim da bi uh, naša vlastita inicijativa mogla um, proizaći um, s novim uh, inicijativama, novim idejama, što će, nadam se, potvrditi Europska komisija. da se ispravim. Šest kolega se javilo za riječ. E, sljedeća za jest. Riječ javila se gospođa e, Kukulana 3. Mislim da je dobro izvješće. Možda ga je teško bilo e, sažeti. Znamo mnogo toga o baterijama i dalje se provodi e, strategija vezana uz e, baterije, moramo u Europi stvoriti ekosustav e, i koristiti vlastite sirovine, a mi koristimo strane sirovine. Mi koristimo 90% baterija koje se uvoze iz Kine koristimo upravo mi. Važno je posvetiti se pitanjima recikliranja i mislim da će e, recikliranjem e, doći do novih, to jest do novog izvora sirovina. Ako ovo izvješće može donijeti ikakvu promjenu, e, jest borba za reviziju uredbe TEN-E, što će se odnositi i na problem grijanja trebamo razmisliti o tome kakve e, materijale koristimo, te sirovine. Mislim da se najčešće spominje e, grijanje vode. Mislim da možemo razmišljati i o različitim drugim oblicima skladištenja energije. Hvala, gospodin Buhner iz Zelenih. Hvala vam. Ja bih se osvrnuo na e, velik velika pitanja, primjerice stabilizacija mreže ili potreba za energijom. Dakle, zbog kapaciteta, ograničenih kapaciteta pohranjivanja imamo samo mogućnost e, kemijskog pohranjivanja. Tu je spomenuti vodik ja želim naglasiti da kod elektrolize ne nastaje samo vodik, već e, čitav niz elektrolitičkih procesa. Dakle, ne smijemo se usredotočiti jednostrano samo na vodik. Druga opaska je da moramo razmišljati o svim sektorima. Primjerice, uzmimo elektrolizu s visokom temperaturom. Tu imamo jako dobru tehnologiju, to je puno bolja tehnologija od mnogih elektrana na ugljen. Dakle, ta metoda funkcionira i to prije svega kada se kombinira sa e, potrebom za vodikom u industriji metala Ukratko rečeno, ja se zalažem zato da uzimamo u obzir sve sektore, a ne da razmišljamo samo unutar vlastitog. Hvala gospodine Buhner. E, slijedi S i Nastavit ću na poljskom. Hvala. Naglasit ću samo da ulaganja poput ovih uskladištenja jesu ključna, no važnije je i nastavljati e, komunikaciju sa našim građanima. Uvijek je postoja postupak javnog savjetovanja. A što se tiče nacionalnih odluka, e, treba odlučiti ko će dobiti subvencije, a ko neće. Nadamo se e, da će e, e, i europski građani sudjelovati u javnom savjetovanju i ne mogu oni snositi trošak ovakvih projekata. projekata. Nadam se da će oni biti dobri za nas i za buduće generacije. Hvala. Možda bolje da se izrazim na rumunjskome, da budem siguran da znam da sam se dobro izrazio. Nema na engleskom. Aha. Važno je reći da je ovo tema koja je praktički bila tabu. I ako jedna tehnologija i odgovarajuće e, pohranjivanje energije e, funkcionira, onda ne trebamo ni zeleni plan ni ništa drugo. Dakle, ako e, govorimo o današnjim tehnologijama, E, dakle, e, imamo e, samo 1% tehnologija koje nisu hidrotehnologije. I zapravo se na vodiku temelje sve tehnologije pohrane energije. Pa bi prema tome trebalo E, ovome pristupiti iz komercijalnog e, stajališta i gledati što je isplativije i tek tako ćemo dobiti e, odgovor na sva naša pitanja, a Horizon Europe zapravo treba donijeti dobro rješenja. Što se baterija tiče, E, one su jedino e, rješenje dugoročno gledano, a za vodik e, kod zelenog plana je vodik jedan, jedno od glavnih rješenja. Ali problem je također i to što je skup, skupa takva tehnologija. Hvala. Puno toga je već rečeno, govorili smo o prednostima i manama tehnologija, ali problematično je u izvješću to što ne, to nije izolirano navođenje tehnologija skladištenja, već moramo imati i gospodarsku računicu na umu i kao što je već rečeno moramo razmisliti i o tome da li je to dio industrijske strategije. Isto tako moramo biti otvoreni, ako će to možda biti bolno nekima koji su ovdje prisutni. Dakle, biti će potrebno utvrditi kakvo je stanje u državama članicama, jer e, puno toga se govori o novim tehnologijama, ali u mnogim državama članicama ne postoji regulativni okvir. Dakle, u Europi je taj e, problem da kada se predlaže neka nova tehnologija odmah se e, javljaju i protivnici. Dva aspekta su važna. Dakle, moramo sve ovo uključiti u jedan industrijsko-politički koncept Dakle, nema smisla e, slijediti ovo načelo power to gas ako isključimo vodik iz e, sektora mobilnosti, jer e, cijene su puno manje fleksibilne. Dakle, potrebno je također uzeti u obzir vodik. Dakle, moramo razmišljati u sklopu vrijednosnih lanaca i moramo jasno reći da su glavni problemi ti da u državama članicama postoje veliki otpori protiv skladištenja. A to je isto dio izvješća. Dakle, moramo imati na umu i stvarnost. Gospodin Kasares. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Jaču. E, prvo reći da mi je jasno da i predlagateljica govori o nekim stvarima vrlo jasno e, o neutralnosti, o dekarbonizaciji i e, u iskorištavanju ukupnog potencijala obnovljive energije koji nam stoji na raspolaganju. Trebamo prvo, međutim, postići e, i ciljeve e, povezanosti e, vidim to i u Španjolskoj, u Galiciji recimo i drugdje, a da bismo s ovom energijom zapravo dosegli sve stanovništvo. Osim toga, dosta država koje su e, ulagale u e, solarnu energiju i tu su cijene znatno pale. I mislim da bi trebalo pružiti pomoć ovim tehnologijama, odnosno e, omogućiti da one budu korištene i to u, e, kao e, redovno, e, redovni postupak. Puno hvala gospodine predsjedatelju, hvala izvjestiteljici na odrađenom poslu struja se teško može skladištiti, tehnologija još nije dovoljno razvijena, tako da ne postoje prave mogućnosti. Dakle, potrebne su inovacije, moramo razmotriti sva sve moguće pristupe, a to je moguće samo u okviru jednog europskog saveza. Dakle, moramo surađivati sa komisijom i vijećem i razmotriti kako ćemo postići takav savez. Također i po pitanju baterija. Dakle, potrebne su inovacije u području baterija koje možda više neće sadržavati liti dakle takozvane solidne čvrste baterije. Dakle, kao što sam rekao, potreban nam je Europski savez za vodik. To su pitanja gdje moramo stvoriti jednu mrežu, europsku mrežu. Europska komisija inače E, prošloga tjedna kada smo svi bili u Srasburu je organizirala e, događanje vezano uz tu temu. Žao mi je što nismo mogli sudjelovati. Isto tako moramo misliti i na svemir i mogućnosti skladištenja tamo. Možda to malo zvuči čudno, ali svemir je doista idealan. E, primjerice kada se radi o skladištenju solarne energije ili pogledajmo o centre za pohranjivanje podataka koji danas emitiraju više CO2 nego cjelokupni zračni e, zrakoplovni sektor. Dakle, na taj način bismo mogli se riješiti emisije CO2, a istovremeno iskladištiti solarnu energiju. Dakle, različite su mogućnosti koje trebamo razmotriti. Hvala. Da trebali bismo možda organizirati raspravu na tu temu. O tome bismo još trebali razmisliti. Zatim dajem riječ e, gospodinu Mozaru iz Europske komisije. Izvolite, imate Hvala vam lijepa. Poštovani članovi, predsjedatelju, jako mi je drago što sam ovdje u ime komisije e, i drago nam je što imamo podršku Europskog parlamenta u pogledu pohrane energije. Ja mogu reći na koji način e, se trudimo poboljšati situaciju. Paket za čistu energiju postigao je puno, ali treba raditi i dalje e, u sklopu nastojanja zelenog plana e, ovdje je pohrana energije jedan od ključnih instrumenata za fleksibilnost, ali i za sigurnost opskrbe e, energijom. E, naravno da se okrećemo prema tržištu, ali tržište treba potporu visoko uređenog regulatornog okvira E, i e, na razini Unije i na razini država članica da bi se e, poboljšala ukupna pravila koja se odnose na pohranu i kao što je već rečeno situacija nije ista u svim državama članicama e, odstupa i e, ovisno o dostupnosti resursa, ali i o geografskom položaju. Pa možda e, se dogodi da nam zatreba evropska podrška i ona iz Europa 2020. I morat ćemo vjerojatno jačati i e, sposobnost upravljanja i e, potreban nam je pristup tehnološke neutralnosti. E, rečeno je već da nije moguće sada probrati određene tehnologije kao najbolje ili pobjedničke, već se treba omogućiti svim dionicima na tržištu, a i građanima da odaberu što je za njih najbolje e, i najpogodnije e, za njihove potrebe. Trebamo i e, intenzivnu suradnju, prekograničnu suradnju u Europi, dijeljenje resursa i rad na procjeni adekvatnosti da bi se vidjelo zašto uopće treba integrirati e, pohranu energije i na koji način osigurati e, sustav i u situaciji e, kretanja prema potpunoj dekarbonizaciji. Veselim se suradnji, a što se komisije tiče i mi provodimo studiju s konzultantima. Nadamo se da ćemo uskoro imati preporuke o integraciji u e, strategiju e, pametnog sektora. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Mozer. A sad će izvjestiteljica dati odgovore i zaključke. Hvala lijepa i zahvaljujem svim kolegama koji su dali svoje zaključke. Zahvaljujem i gospodinu Mozeru. A Nadam se da ćemo rezultate ove studije o kojoj ste govorili i mi moći uklopiti u naš rad s obzirom na prilično velike e, prostore pohrane, odnosno kapacitete koji postoje. I ja se s vama mogu e, suglasiti o popisu tehnologija, međutim, ako postoje određene tehnologije koje su spremne za e, tržište, ima i e, određenih izazova. Potpuno se slažem, i u Austriji je to koji puta teško, odnosno kad dođe do velikih građevinskih zahvata, dođe i do demonstracija. I Spomenut ću i važnost e, toga da političari uključe e, građane i to je e, vrlo uspješno može se angažirati građane na velikim projektima. U Švicarskoj, na primjer, što nije država članica, ali se obraćaju građanima sa E, apelom za podršku i e, treba građanima jasno reći e, kako se dolazi do recimo takve situacije koja je zapravo luksuzna, a to je pohrana putem vodenih pumpi. I također nećemo imati niti mogućnost na svim stranama e, dakle generiranje energije e, i e, vodene energije i naš pregled tehnologija već postoji svako od područja ima određene izazove i naravno različite uvjete od jedne do druge države članice i morat ćemo razmotriti na koji način ovo uklopiti u industrijsku strategiju. Vjerujem da bi to mogao biti zanimljiv aspekt mog izvješća. E, neću se e, samo ograničiti na vodik, to ne bi bilo dobro. U potpunosti sam suglasna sa onim što ste vi rekli i Također e, očekujem vaš doprinos e, ovom izvješću. A to takvo strateško razmišljanje trebalo bi predstavljati značajan dio izvješća. I konačno, gospođo Lima, Razumijem da sigurnost opskrbe predstavlja važnu temu i e, da trebamo uključiti građane i e, to naravno sa sobom nosi i odgovornosti. Međutim, ako govorimo o pohrani energije, ta je sama ideja sasvim blisko povezana sa sigurnošću opskrbe i e, nije dovoljno u jednoj e, zgradi imati dovoljno pohrane, e, možemo pohranjivati i električnu energiju. I e, zahvalit ću još jednom svim izvjestiteljima u sjeni na iznimno e, dobroj suradnji. Imali smo i sastanak e, pred dva tjedna s izvjestiteljima u e, Sjeni i doista želim naglasiti da mi kao parlament želimo iznaći zajednički pristup i zato nam je važna potpora i vjerujem da će ovo biti dopunski rad na energetskoj tranziciji. Sad radi vremena neću više govoriti. Do sad je naša suradnja bila jako konstruktivna i nadam se da možemo nastaviti uspješno surađivati. Hvala vam lijepa, hvala vam svima koji ste dali doprinos ovoj raspravi i koji ćete ga dati u buduće. I sad idemo u svemir i e, kao što obično o tome e, govorimo, e, obično pozovemo agencije, gospodin Carlo Dorides je s nama iz GSA agencije i naša namjera prvotno bila da ovdje budu obe agencije, ali nažalost Gospodin Werner od Europske svemirske agencije danas nije mogao biti s nama, a, međutim iskoristili smo prigodu pa ćemo ga pozvati. E, s nama je međutim gospodin Destorides i našu e, raspravu ćemo e, ograničiti na jedan sat jer nakon toga dolazi potpredsjednica Vestager. Molim one koji e, napuštaju prostoriju da to učine tiho. Gospodin e, ide će govoriti o GSA, o aktivnosti i organizaciji, a ja ću naglasiti da danas nećemo govoriti o temi Galileo i o snimljenim materijalima, o tome ćemo govoriti kasnije, e, vjerojatno negdje 18. veljače. Evo što ćemo sada, gospodin Desdorides ima prvo deset minuta za intervenciju u kojoj će nam objasniti što radi agencija, koji su joj prioriteti, koje izazove imaju pred sobom i kako gledaju na važne e, izazove. Zatim ću pozvati e, koordinatore i na kraju će e, gospodin Destorides još e, odgovoriti na pitanja i dati zaključke. E, komisija je ovdje s nama i budu li željeli mogu se uključiti i e, dat ćemo im riječ. Gospodin Destorides e, sad može uzeti riječ i zahvaljujemo mu što nam se pridružio da bi predstavio aktivnosti agencije kojom on upravlja. Gospodine Desdorides, izvolite. Hvala e, predsjedatelju. Dobro jutro svima. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da e, predstavim glas Europskog svemirskog programa i Europske agencije za globalne navigacijske satelitske sustave. U uvodu ću se baviti mm, s nekoliko točaka. Daću vam uvid u rad agencije i naša mm, postignuća. Zatim ću najaviti e, što će novo proizaći iz uredbe koja će stupiti na snagu u siječnju sljedeće godine. I na kraju da, reći ću vam nešto o tržišnim e, rezultatima, kako stojimo i kako su nam predviđanja za budućnost. Najprije nešto o agenciji. Riječ je o agenciji koja e, je u posljednjih 8 e, do 9 godina jako brzo e, porasla. Danas imamo 200 članova osoblja. Nismo svi smješteni samo u sjedištu u Pragu gdje radi većina, ali imamo i operativne centre u blizini Pariza, u Madridu, u Nizozemskoj, a jedan nam se ured nalazi i u Tuluzu. U dva e, operativna centra e, posebno se bave sigurnosnim e, pitanjima i nadzorom sustava. Naglasio bih da su ti centri, da u tim centrima rade naši zaposlenici i to 24 sata na dan imamo dva glavna smjera djelovanja. Prvi je pružanje usluga. Pružamo usluge za e, regionalni sustav EGNOS, pritom mislim na regiju Europe, e, poboljšavamo učinak e, GPS tehnologije, naročito za civilno zrakoplovstvo, a drugi je smjer djelovanja Galileo. od 1. E, siječnja 2017. u našoj nadležnosti e, i Galileo. A, rezultate e, mojih odgovornosti, to jest odgovornosti agencije, najbolje ću vam prikazati tako što ću vam nešto reći o našoj tržišnoj prisutnosti. Otkako je EGNOS stupio na snagu u travnju 2011. godine, znači nešto manje nego 9 godina. Danas imamo um, više od 50% uh, instrumentalnih uh, pista, polaznih pista u uh, Europi koje su opremljene našim sustavom EGNOS. Svi vodeći proizvođači zrakoplava kao što su Airbus i Boeing nude nove modele e, zrakoplova sa našim navigacijskim sustavom EGNOS. Govorimo više, više od 350 zračnih luka u Europi koje se služe našom tehnologijom. Ta se tehnologija kad kada e, opisuje kao e, najviša razina disrupcije od izuma radarskog sustava. Eto, to je EGNOS. A sad nešto o Galileu. Njegova je početna um, svrha bila um, pružanje uh, usluga um, svim članovima, to je državama članicama, potpisnicama naše uh, povelje u agenciji. Osvarili smo više od milijardu uređaja to jest povezali smo Galileo, učinili ga kompatibilnih s više od milijardu uređaja, najčešće e, mobilnih telefona. Mislim da je riječ o iznimnom uspjehu, posebice u posljednjih nekoliko godina. Mislim da je to čak nadmašilo i naša očekivanja od prije 3-4 godine. I što stoji iza tog e, iznimnog uspjeha? svakako sustav koji iznimno dobro funkcionira. Sustav koji je ponudio nešto novo i više u odnosu na postojeće sustave. Najvažniji razlog tih rezultata jest djelovanje agencije. Nije dovoljno samo signal poslati u svemir. Agencija je bila ključna utoliko što je e, premostila jaz u komunikaciji sa korisnicima i to je bila e, ključna sastavnica našeg e, tržišnog uspjeha. Bilo nam je važno približiti se korisnicima, shvatiti njihove potrebe, pomoći im da donesu odluke. Iza tih, te milijarde E, uređaja stoje, stoje znatna ulaganja u chipset i ostale dijelove. I to vam najbolje odgovara na pitanje zašto Galileo. Različite su poduzeća u Galileu vidjela priliku da budu konkurentnija na tržištu. Bitno je bilo razumjeti njihove potrebe, i e, pratiti ih na putu testiranja e, uređaja. Bilo je i financijski e, mudro pratiti, pratiti ih na putu prema tržištu. Mislim da je vrlo zorna brojka koju mogu dati sljedeća. Možda znate da agencija svaku godinu izdaje izvješće o stanju tržišta. To je vrlo, vrlo brzo postalo referentno izvješće na globalnoj razini. E, oni su vam besplatno dostupne na našim stranicama i tamo ćete moći steći dojam kako u prvih 100 dana od objave izvješća e, imamo više od 10.000 preuzimanja diljem svijeta. To govori o interesu za razumijevanje e, i e, upoznavanje sa e, našom agencijom. Da samo završim sa interesima agencije, spomenut ću sigurnosnu dimenziju koja je iznimno važna za program agencije. Ne samo zato što imamo E, kriptirani signal koji je e, distribuiran na različite korisnike, pa tako i na e, obrambeni sustav. Već i zato što je sigurnost sve važnija za svaki ključni komercijalni pothvat. Kibernetička sigurnost, primjerice. Svaki sustav E, koji do te mjere utječe na naš život jest ključan. Analize su pokazale da otprilike 10% europskog BDP-a e, je na neki način e, povezan sa geopozicioniranjem. Nastavit ću sa pitanjem regulatornog okvira. Sprema nam se nova uredba koja će stupiti na snagu za otprilike jednu godinu, a cilj je e, stvoriti sveobuhvatni e, zakonodavni okvir za sve europske svemirske programe. Reći ću vam e, ponešto o tome zašto je to toliko važno za agenciju. Ponajprije je to važno zbog vrednovanja iskustva stečenog u posljednjih nekoliko godina, od čega su koristi imali i drugi programi agencija se sve manje bavi navigacijom, a postaje e, Europska agencija za svemirski program. Postoje i drugi programi kao što je Kopernikus, Gosatcom e, i drugi programi koji su u istom spektru. Europa ima koristi od saznanja koje je naša agencija skupila u posljednjih nekoliko godina. To se odnosi i na E, područje sigurnosti. Vratit ću se na to kasnije. Ponešto o tržišnim rezultatima. Naglasit ću vam e, glavne. Počnimo sa e, masovnim tržištem, tržištem mobilnih uređaja. Danas imamo više od 30 robnih marki, najpoznatijih na svijetu koje, su, jamče kompatibilnost sa sustavom Galileo. E, Galileo postaje e, zapravo standard na svjetskoj razini. U svim e, novim telefonima postoji naša tehnologija Galileo. Što se tiče automobilske industrije, danas imamo 25 različitih robnih marki automobila koje u svojim novim modelima nude sustav Galileo. Vezano je to i uz um, e, uredbu o e, e-trgovini. svi novi, sva nova automatizirana vozila i buduća automatizirana vozila um, glavnih proizvođača testiraju se um, prema novim značajkama koje nudi Galileo. Prije nekoliko tjedana u Kompijenju testirali smo e, autonomno vozilo koristeći sustav Galileo e, uz e, razinu automatizacije četiri. Eto da vam samo naznačim kakav je interes automobilske industrije za Galileo i EGNOS. Već sam vam spomenuo zrakoplovstvo. EGNOS je u tom smislu označio veliki napredak, a i u sektoru bespilotnih letjelica koji se jako razvija, imamo već e, više od 150 modela od 35 proizvođača diljem svijeta koji se koriste sustavom EGNOS ili sustavom Galileo. Što se tiče željeznice, Danas u Europi ima više od 40 tisuća um, vlakova koji koriste um, našu tehnologiju za upravljanje um, voznim fondom. Galileo i EGNOS se koriste i za signalizaciju u željeznici. suočili smo se sa inercijom i nesklonosti promjenama jer je sektor željeznice nespreman na uvođenje nekakvih noviteta. Međutim, promjene postoje. U pomorskom sektoru, isto dvije brojke, 20% eh, resivera u pomorstvu koristi se EGNOSom, a u Europi 90%. Ovdje ću se zaustaviti, ali nadam se da sam vam s ovim e, pokazateljima i brojkama uspio pokazati e, koliko su zapravo Galileo i Egnos uspješni. Hvala. Bilo je sve jasno, konkretno, s puno korisnih informacija i vrlo značajne i zanimljive brojke. Hvala vam na prezentaciji još jednom. Otvaram, dajem riječ e, za komentare. E, počet ću sa koordinatorima ili njihovim e, zamjenicima. Potom gospodin Salini i zatim kolege iz tajništva. Počinjemo s gospodinom Elerom. Gospodin Salini će, će biti naš imenovani sudionik na ovom Um, izvješću. Gospodin Salini je izvjestitelj o Europskom svemirskom programu koje je usvojeno u travnju. Zahvaljujem gospodinu Desdoridesu um, koji je um, zaključio svoj mandat kao uh, izvršni direktor agencije. Hvala vam na sjajnom radu. Predstoje nam brojni izazovi, a sada zapravo razgovaramo o proračunu. Znamo da je SAD odlučio uložiti 22,6 milijardi dolara samo u 2020. godini na svemirski program. Mi nastojimo očuvati, obraniti svoj prijedlog o 16 milijardi u razdoblju od 7 godina. Evo, to je ta razlika. Bez ulaganja ne možemo uopće govoriti o razvoju svemirskog programa u budućnosti. Mislim da je odluka e, ESE za proračun od 14,5 milijardi e, dolara e, u razdoblju tri godine za nas dobra, ali nije dovoljna. Mi se kao Europska unija moramo odlučiti, a posebno kao, kao agencija, zalagati za odgovarajući proračun kako bi se očuvali Galileo i Kopernikus, kao stari tradicionalni programi, ali i za um, ulaganje u nove programe kao što su satkom i SSA. Moramo govoriti um, ujedinjeno, jednim glasom. Znamo da postoje različiti pristupi u Europskoj uniji. Neke države članice uh, imaju uh, pristup koji je usmjeren na obranu, neki imaju pristup koji je usmjeren na građane, na građansko društvo, ali u svakom slučaju govorimo o pitanju upravljanja. Potrebno je osmisliti zajednički pristup, trebamo u to uložiti puno truda, posebno u finalnim fazama razgovora o proračunu, pa i tako i u raspravi o upravljanju još uvijek imamo nekoliko otvorenih proračunskih stavki, međutim e, optimističan sam. Zato što mi u Europskom parlamentu imamo načelno dobar pristup prema svemirskom programu. Što se tiče naših izazova vezanih u svemirske programe, smatram da se e, u ovom odboru treba govoriti o industriji, ali i e, downstream tehnologija. Imali smo mnogo pitanja od građana. E, mogli bismo osmisliti standardizirane odgovore za, um, na takva pitanja koji će biti krojeni upravo za takva pitanja, te grupe pitanja. Šteta je što naši um, građani uh, uh, GPS nazivaju servisom koji nudi Galileo. Mi moramo jasno dati do znanja da mi ulažemo sredstva koje ulažu naši građani. Potrebno je ulagati i u komunikaciju. I to će biti put za ostvarenje istinske demokracije. To je bitno za geopolitički spektar Europske unije. Građani ne znaju da mi ulažemo u njihovo ime, e, ali mogu E, imati i treba imati e, pravo glasa o tome. I tome, to je naš stvarni izazov. Htio sam spomenuti još jednu temu u mnoštvu tema. Znate da postoje brojne e, poveznice između svemirskog programa i drugih važnih programa, kao što je Europski zeleni plan. Svemirski program je ključan za dobar učinak zelenog plana. Kopernikus će nam u tome smislu e, biti ključan kao i za e, digitalni strateški program. Postoji rizik da će e, zeleni plan i slični programi ili programi vezani uz digitalni strateški program ostati samo na razini slogana zato trebamo e, pojačati kapacitete te osnažiti veze između različitih programa. U posljednje vrijeme e, imali smo e, poseban dio, poseban dio Horizonta 2020 posvećen svemiru. Danas to više nemamo. Nemamo posebnu proračunsku liniju koja je posvećena tome i to je po mojem mišljenju pogrešno. Ako ulagač iz neke treće zemlje izvan Europske unije zna da imamo jasan e, zakonodavni proračunski okvir koji je dodijeljen e, svemirskom programu, onda će biti lakše e, biti privući ulaganje iz trećih zemalja. I na tome trebamo raditi. Imamo mnoštvo izazova. Mi u Europskom parlamentu možemo zaključiti postojeće pregovore i započeti sa stvarnim e, prijedlozima vezanim uz razvoj svemirskog programa i razvoj e, dobrog odnosa e, između europskog svemirskog programa i obrambenog programa. Bitno je stvoriti dobre veze između tih dvaju programa koji su različiti, ali su međusobno povezani. Hvala lijepa gospodine Salini. Rinju, želite li vi intervenirati? Hvala gospodine predsjedatelju. Imam nekoliko opaski vezano uz agenciju i njezina područja djelovanja, no prije bih se zahvalio gospodinu Desdoridesu na njegovom izlaganju i na svemu što je odradio zadnjih nekoliko godina unutar agencije. Radi se o vrlo priznatoj agenciji. Na početku to nije tako izgledalo, iako to je bilo davno, a 31. siječnja ćete vi nakon devetogodišnjeg mandata kao generalni direktor napustiti tu poziciju, dakle to je maksimalno vrijeme koje možete provesti na toj poziciji i u međuvremenu agencija je postala vrlo poznata. I prije svega tu treba naglasiti probleme sa kadrom, dakle kadrovske probleme. Velike su poteškoće u pronalaženju kvalitetnog kadra. Dakle, to je ekstremno, izrazito teško. Postoje određeni ugovori, ugovori na određeno vrijeme i e, ugovori ne omogućavaju popunjavanje slobodnih mjesta. Zatim i financijske potrebe agencije su porasle. Dakle, ne stavljaju se na raspolaganje sredstva za nove zadaće ove agencije, i doista je potrebno povećati proračun. Sada ću vam navesti neke brojke. Dakle, trenutačno imamo u agenciji 200 zaposlenih, a ESA ima 2100 zaposlenih. Eto, to je jedna usporedba. Naravno, ne želim agenciju se uspoređivati sa drugima. Gospodin Salini je izvjestitelj i tu se postavlja pitanje upravljanja. Dakle, moramo poboljšati stvari. Svatko ima određenu funkciju i preuzima određene zadaće. Dakle, povjerenik donosi odluku o sredstvima, dakle ESA se bavi istraživanjem i razvojem, on razvija nove proizvode. AGSA je zadužena za primjenu. Dakle, ako primjena nije u redu, onda se sve to vraća na početak. Mislim da si ne možemo priuštiti da u budućnosti izbije rat između različitih dionika u svemiru. Dakle, ako doista i dalje želimo e, primjenjivati sve navedene tehnologije. 16 milijardi, dakle to je proračun ESE, e, Europske svemirske agencije i mislim da je to prijedlog Europske komisije. Europski parlament je predložio 16,9 za svemirski program i dopustite da podsjetim na to da je Europski parlament glasuje o proračunu Dakle, 16,9 milijardi, to je naš cilj. Moramo još izvojevati neke bitke. Ja ću naravno pokušati da se IGSA bolje financira. Puno je toga što još trebamo poboljšati. Tu prije svega mislim na članak 26. uredbe o svemirskoj agenciji i o svemira. Dakle, to je preferencija za naša poduzeća. Mi imamo stručno znanje, više od 50 tisuća ljudi radi u sektoru istraživanja svemira, velika poduzeća, a drugi cilj je strateška autonomija, bilo da se radi o klimi, obrani i drugim aspektima. Dakle, moramo se založiti za stratešku autonomiju, to je i europska preferencija. Hvala. Dakle, koliko znam, e, taj predlog je e, dakle, bio je rez od 10% kada se radi o ovom predlogu od 16,9 e, milijardi eura. U svakom slučaju puno hvala. Hvala i gospodinu Saliniju na njegovim opaskama. Ja ću također imati neke opaske na koncu rasprave, a sada gospodin Nisto je i zelenih. Izvolite. I uh, uh, Kratko ću se uključiti. Budući da e, smatram da je ovo tema koja postaje sve važnija i da će biti još važnija u budućnosti. I treba spominjati i svemirski otpad čija količina raste i kako se to događa, sve su izgledni i sudari i to e, bi moglo rezultirati s dodatnim e, otpadom. E, I Zanima me imamo li procjenu rizika koja bi nam eh, rekla nešto o očekivanjima i imamo li eh, procjenu očekivanja za budućnost u slučaju takvog rasta eh, i kakva će biti rješenja. Vjerujem da je to jedan od trendova koji su značajniji za naš svemirski program. Hvala lijepa. Gospodin Sorinjo sada za SND. Ja ću e, se obratiti na portugalskom. Što se tiče posla koji odrađuje Europska svemirska agencija, smatram da Eh, je važno da se održava eh, i eh, tehnološka razina u odnosu na naše glavne takmace Kineze i Amerikance i da je to važno i za svakodnevni život Evropljana, način koordinacije, razinu sigurnosti i mogućnost odgovora na nepogode e, i e, spašavanje ljudskih života. Integrirani programi iz ovog područja imaju problem financiranja jer e, smatramo da je važno mobilizirati i senzibilizirati i vijeće, Europsko vijeće, da e, podrži e, parlament e, kod ovog financiranja i moje pitanje se odnosi na vaše mišljenje o mogućnosti multilateralne suradnje s drugim programima i o pronalaženju načina financiranja ja sam predsjednik e, talijanske parlamentarne skupštine, e, dakle tu je Italija, tu e, su i druge države, pacifičke zemlje, zatim postkotonu države i radimo na prevenciji neprirodnih katastrofa i pružanju međusobne potpore kako bismo mogli još bolje e, surađivati da bi se uspješnije odgovaralo na takve izazove. Hvala lijepa za Gospodin Karopo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Slažem se prije svega se želim pridružiti zahvalama izrečenima direktoru i želim zahvaliti na svemu što je učinio. Zadnjih nekoliko mjeseci smo puno slušali o problemu sa Galileom i možda postoje neki problemi u odnosima između ove dvije agencije koji bi zaslužili našu pažnju, ali mislim da je puno toga postignuto, zahvaljujući čemu je Europska unija danas predvodnik u ovome području. Zahvaljujem se, pridružujem se i onome što je rekao gospodin Salini kao izvjestitelj vezano uz program. Dakle, radi se o sektoru koji je pokazao koliki je potencijal rasta tog sektora i ja se tu referiram na vlastito iskustvo i svoje regije koje nije dovoljno razvijena, koja je ostavljena po strani, a to je Apulija. Dakle, u toj regiji se proizvodnja komponenata tih sustava mogla proizvoditi, ali čini mi se da Europska komisija još nije shvatila koliki su izazovi i koliko oni predstavljaju i nove prilike. Dakle, u našoj regiji imamo mnoge ekološke probleme i potreba nam je hitna tranzicija ka gospodarstvu bez emisija. Zatim precizna poljoprivreda i tako dalje. Zatim tu je i zagađenje zraka. Pristup koji smo do sada vidjeli za vrijeme finskog predsjedanja Vijećem Europske unije je bio takav eh, da se postignuća nisu e, dakle da su postignuta mnoga postignuća, ali bilo je nekih poteškoća u suradnji između ESE e i GSA. Primjerice e, upravljanje, zatim program Kopernikus i tu smo malo više napredovali nego u slučaju Galilea ali u svakom slučaju će idućih nekoliko godina biti odlučujuće da Europski parlament potiče pristup suradnje. Dakle, to će biti izazov koji nam još ostaje i suradnja s komisijom i vijećem. Naravno, ne moramo ni spominjati izazov klimatskih promjena ako ne iskoristimo prilike koje nam se sada pružaju. Gospodin Tosanovski iz e Hvala lijepa. Ja ću govoriti svojim jezikom. Ja ću se pridružiti gospodinu Saliniju i drugim kolegama i zahvaliti izvršnom direktoru gospodinu Doridesu na iznimno dobro određenom poslu. Ono što ste postigli u agenciji doista zadivljuje. To je tako složen i velik projekt, ali ste uspjeli e, zaokružiti ga i dovesti do ove zaključne faze. Doista vrijedno divljenja. Pred pet godina, vjerujem, nitko ne bi ni mislio da je to moguće i da bi takva mogla biti naša e, konačna situacija. Hvala vam što ste nam priuštili ovo iskustvo, gospodine Desdorides. Važno je i e, transformacija e, agencije u agenciju za e, svemirske projekte jer vaša tehnološka dostignuća tržišno i sigurnosno iskustvo od iznimne su važnosti i za druge e, projekte i za Kopernikus i druge i ta, taj sigurnosni aspekt može biti ključan. I imam stoga pitanje koje možda nije baš sasvim jednostavno, a to je da ja vjerujem da budući da agencija e, se proširila, imaju preko 200 zaposlenih i e, određen problem e, u pronalaženju tako usko specijaliziranih ljudi na tržištu rada ja vjerujem e, da vam ta brojka nije baš e, sasvim dovoljna. Koliko bi vam e, ljudi bilo idealno ako uzmemo u obzir i proširenje i Kopernikus i tako dalje. Što vi mislite? Gospodine Destorides kako u budućnosti možemo koordinirati sve ove velike projekte, budući da je svaki od njih već i sam po sebi jako složen i e, kako bi se oni mogli nadopunjavati. I konačno e, odlazi nam vrlo važna država članica to će se osjetiti i na Galileu, žao nam je to, ali stvarnost je takva. I svi javni natječaj, svi komercijalni odnosi koje, koje smo imali, mislim da ih trebamo e, pretočiti u kvalitetnu suradnju jer e, je e, u svemirskom sektoru globalno gledano to zemlja koja je jedna od ključnih e, igrača i e, to će doista za Europu biti bio bi jako velik e, gubitak da se ne prošire i ne produlje i nastave odlični odnosi s tom zemljom. Još jednom, gospodine Desorides, hvala vama gospodin Manuel Bombar za e. Hvala gospodine predsjedatelju i gospodinu izvršnom direktoru na svim postignutim rezultatima. Želim postaviti slično pitanje kao što smo i malo prije čuli od zelenih. Svi smo uvjereni u to da je program Galileo od vrlo velikog strateškog značaja povezan je sa sigurnošću. To su sve aspekti koji su važni, ali postoji još jedan problem o kojem još nismo govorili, a to je način funkcioniranja svih svemirskih programa koji je sad ugrožen naime svemirskim otpadom. Postoji navodno tisuća takvih komada otpada različite veličine u svemiru i taj otpad bi mogao ugroziti rad naših satelita, ali sateliti su jako važni za projekte poput e, Galileo i tako dalje. I svaka kolizija ima izravan učinak na njihov rad i dovodi do stvaranja još više otpada. Dakle, potreb potrebno nam je trofazno rješenje, e, moramo sprečavati kolizije, moramo ukloniti taj svemirski otpad i kao treće potrebne su nam preventivne mjere kako bi izbjegli pogoršanje problema. Mislim da to čak i nadilazi okvir Galilea, ali ja pretpostavljam da se vi bavite ovim pitanjem. Postavlja se sada pitanje kako ćemo te kolizije tu opasnost kolizija izbjeći i možete li nam navesti neka tehnička rješenja za uklanjanje svemirskog otpada i kao treće bi li bilo potrebno da mi u Europskoj uniji e, da se pridružimo i međunarodnom programu kako bi spriječili nastajanje svemirskog otpada. Dakle, isto tako me zanima da li ste već razmatrali to pitanje kada je riječ o korištenju satelita. Puno hvala na vašem odgovoru i hvala na vašem trudu i na postignutim rezultatima. Hvala vam. Hvala lijepa. Ako ima još intervencija, uzet ćemo ih, ako ne, još e, samo e, nekoliko opaski e, u vezi agencije i E, svemirskog programa općenito. Mislim da bismo trebali biti ambiciozni u pogledu e, svemirskog programa i da e, imamo jako puno posla u narednom razdoblju. Mislim da bi nam on mogao pomoći i u bržem i boljem postizanju strateških e, ciljeva, recimo i zelenog programa i dekarbonizaciji. I pogledamo li e, kako stvari stoje za razdoblje do 2020. Naročito bi nam e, ove svemirske aplikacije mogle pomoći postići ciljeve i poboljšati situaciju s našim gospodarstvima. Mislim da je gospodin Salini vrlo točno e, spomenuo globalne takmace i e, da puno toga ovisi o ulaganju e, kao što je to i u drugim sektorima i naš je cilj da recimo ako režemo 10% e, svemirskog programa, čak i ove glavne inicijative koje su vrlo uspješne, poput Galilea i Kopernikusa, e, ćemo E, i u njima ćemo teško otvarati nove projekte. A tu je i sinergija s obrambenim e, fondovima i Horizon Europe i e, Naravno, tu postoje mogućnosti i moramo omogućiti istraživanje svemira i te programe. Imate našu podršku, a ITRE je predvodnik u pogledu svemirske politike i aktivnosti i različitih mjera, pa želimo i dalje nastaviti bliski katalog i s vama i s glavnim dionicima i biti još učinkovitiji u području svemirskih istraživanja u dolazećem razdoblju. a vi sad možete uzeti riječ, još odgovoriti na pitanje i komentare i, ili ne dopuniti svoju uvodnu izjavu. Hvala predsjedatelju. Pokušat ću se zadržati u okvirima 10 minuta. Neću pojedinačno odgovarati na pitanja jer su se neka preklapala. Da počnem sa pitanjem proračuna. Mnogi ste naglasili važnost ovog pitanja i moramo dati sve od sebe da poštujemo zahtjev koji je proslijedila komisija. proračun za svemirska istraživanja ima određenu e, inovacijsku strogost. Ne možemo imati Galileo sustav sa 20 satelita. Potrebno je poštovati uvjete e, sustava, a smanjenje proračuna neizbježno bi značilo e, vrlo štetan e, učinak za uspjeh ovog programa. Mislim da će smanjenje proračuna ići na štetu downstream kretanja e, razvoja tehnologije. Ne mogu vam naglasiti koliko je to bitno. upravo se u tom e, dijelu nalazi najveći dio e, vrijednosti i Europa e, u to mora ulagati. GSA koja upravlja tim proračunom predlaže povećanje koje je tri puta veće od proračuna koji smo imali u prethodnom financijskom ciklusu. očekujemo proračun od 700 do 750 e, milijuna eura u razdoblju od 7 godina. A s obzirom na e, brojke koje, su, koje je netko spomenuo u vezi s SAD-om, vidite da to se uopće ne može uspoređivati. Snažno vjerujem da je proračun važan, a važan je i e, kako će se on iskoristiti Nedavno smo potpisali e, sporazum sa Europskom investicijskom bankom. Mnogi su oblici e, djelovanja e, u obliku SMI instrumenta i instrumenta za poduzetnike. Drago mi je što sam čuo pitanje gospodina Točanovskog vezanog uz proračun agencije. Govorimo o proračunu vezanom uz programe, međutim, e, agencija u istinu trpi E, zbog smanjenja temeljnog proračuna što utječe na funkcioniranje agencije. Pozivam vas da e, pogledate vrlo zanimljiv dokument koji je objavio e, Revizorski sud 2017. godine. Naći ćete ga na njihovim web stranicama. Što se tiče brojnih pokazatelja, GSA je agencija srednje veličine, ali ako pogledate E, proračune i prihode, mi smo izvan okvira, mi imamo najveći e, proračun, a sljedeća već agencija na popisu ima dvostruko manji proračun. Postoji velika, veliki nesrazmjer između proračuna i broja zaposlenih. Stvarno moram naglasiti razmatranje e, proračunskog programa, ali proračuna vezanog uz agenciju. Galileo utječe na različite sektore. Jedan od područja jest i Europski zeleni plan. Mogao, mogao bih vam navesti različite brojke koje su proizašle iz različitih analiza Mm, vezanih uz emisije ugljičnog e, dioksida ili potrošnju goriva, pesticida e, i sve što je vezano uz programe Galileo Egnos. Što se tiče funkcioniranja agencije i problema vezanih uz e, popunjavanje kadrovske slike, mogu reći da se to u posljednjih nekoliko godina polako popravlja. U početku je e, to bio e, velik problem. E, taj problem je sve više savladiv, zato što smo sve vidljiviji, sve veći interes za Europski svemirski program, za rad naše agencije i to je vrijednost koja utječe na zapošljavanje novih zaposlenika. Čuli smo i pitanje e, vezano uz e, pitanje e, svemirskog onečišćenja. To je sve važnije pitanje. Možda ste čuli prijedlog vezan uz konstelaciju više od 10.000 satelita i to je sve veći, e, veći prisutni problem. Što se Galilea tiče, u razmjerno smo dobroj situaciji zato što Galileo koristi e, takozvanu medium hard orbitu otprilike 22.000 km od zemlje pa je, e, nalaze se u višim slojevima orbite i pa je problem manje, e, manje opasan. Danas e, možemo upravljati tim rizicima putem postojećih sustava za nadzor koji, koji dolaze iz drugih zemalja, prije iz SAD-a. a praćenje e, ostataka i otpada u svemiru u strahu od sudara sa e, opremom, e, rekao bi da nije riječ o iznimnom riziku. Od razmjerne važnosti za Europu da za sebe zadrži tu sposobnost upravljanja problemom. To sam već ranije spomenuo. E, kao, programi kao što je e, Space Traffic Management i e, praćenje i nadzor u svemiru. To odgovara europskim ambicijama za svemirski razvoj i odgovara našim sposobnostima da pristupamo sve izraženijim problemima. Sada nešto o drugim izvorima financiranja. Riječ je o vrlo bitnom pitanju. Na to pitanje obično odgovorim tako što kažem da su Galileo, Egnos i Europa grade infrastrukturu i očekujemo e, povrat ulaganja kroz e, dobrobiti za gospodarstvo. I to se uistinu i događa. Međutim, postoje pojedinačni slučajevi u kojima možemo razmatrati e, ujedinjavanje privatnog i javnog sektora. Da ću vam jedan primjer, posebice u downstream smjeru e, lanca možemo razmotriti stvaranje centra za izvrsnost koji će europski svemirski program dovesti u sve države članice da se o, ulaganju u program odlučuje na nacionalnoj razini te da se tehnologija razvija na industrijskoj razini primjerice nekoliko država e, uložilo bi u područje poljoprivrede i onda bismo imali zagovaratelje u tom području. E, neko bi se mogao zalagati za autonomna vozica, vozila, za signalizaciju u željezničkom prometu. Postoji e, prostor za e, racionalizaciju ulaganja i za otvaranje prostora za razvoj ovog sektora. Možda da se osvrnem još na pitanje Brexita. Riječ je o uistinu nezgodnom potezu i oproštaju Ujedinjene kraljevine od Europske unije. Oni su nam bili jedni od glavnih partnera u programu Galileo. Mislim da je ovo više pitanje za komisiju. ali mogu reći da mm, ću pozdraviti i očekujem svojevrstan sporazum kakav imamo danas e, koji smo potpisali s državama kao što je Švicarska ili Norveška i te države doprinose određeni dio svojeg BDP-a i u cijelosti imaju koristi od sudjelovanja u programu. Treba osmisliti e, pojedinačne e, detalje te suradnje, ali ovo bi bilo dobro rješenje. Hvala lijepa, gospodin Desdorides, hvala vam na prezentaciji i na svemu što ste rekli. Hvala svim kolegama. Hvala svima koji su sudjelovali u ovoj važnoj raspravi. E, ubrzo ćemo nastaviti s razmjenom mišljenja sa e, drugom agencijom. To danas nije moguće, nije izvršni direktor mogao prisustvovati današnjem sastanku. I ujedno bih zaključio jutarnji dio sastanka. E, moramo se e, vratiti sat vremena ranije nego inače jer u 13.30 imamo razmjenu mišljenja sa gospođom Vestager. Hvala lijepa.